So good afternoon, ladies and gentlemen, dear members of Uvaženi zastupnici, uvaženi gosti i kolege. Doista mi je zadovoljstvo pozdraviti vas danas na radionici pet globalne perspektive žensko, osnaživanje žena i UN e, novi ciljeve drživog razvoja. A radionicu koju su organizira parlament e, tov odbor e, FEM za prava žena i ravnopravnost rodova i UN žene. Dakle, poglačamo agendu za 2030. održivi razvoj i ciljevi održivog razvoja, odnosno konkretnije Radionica će se fokusirati na cilj održivog razvoja pet, ravnopravnost e, spolova i e, cilj osam, e, pošteni rad i kako jačati osnaživanje, gospodarsko osnaživanje žena, te preporuke visokog panela UN-a o ekonomskom osnaživanju žena koji je nedavno pokrenuo roadmap za ravnopravnost 2030 te e, balans e, privatnog i radnog života. A cilj radionice je identificirati konkretne preporuke za to kako mi, e, zastupnici u parlamentima diljem svijeta, možemo i trebamo igrati ulogu u provedbi ciljeva održivog razvoja i osiguravanju punog sudjelovanja žena na tržištu rada. Europski parlament predan je postizanju ciljeva održivog razvoja. U nedavnim preporukama Europskog parlamenta od 14. veljače 2017. vijeću o prioritetima Europske unije za dolazeću sesiju e, Komisije UN-a o statusu žena, parlament je zaključio da ciljevi održivog razvoja, odnosno posebice cilj pet imaju za cilj postići ravnopravna žena i osnažiti sve žene i djevojke diljem svijeta. To je cilj e, sam za sebe, što znači da se mora e, uključiti e, horizontalno u cijelu agendu 2030. i ostvarivanje svih ciljeva održivog razvoja. Prema našem parlamentu osnaživanje žena znači dati ženama nužne alate da postanu ekonomski neovisne budu ravnopravno zastupljene u društvu, igraju e, ravnopravnu ulogu u svim e, sferama života i dobiju više e, ovlasti u javnom životu i u odlučivanju i donošenju odluka koje utječu na njihove živote. Istovremeno parlament smatra svojim prioritetom promicanje i potpora radu, u dostojanstvenom radu i punom zapošljavanju za sve žene. Pa prije nego što krenemo, podsjećam e, da imamo neke postupovne aspekte. Izvijestitelj za ovu radionicu će biti gospođa Evalana Johnson. Zahvaljujem joj odmah unaprijed na ovome. Ona će pripremiti kratko izvješće sa zaključcima naše radionice i ove će zaključci biti prezentirani sutra ujutro na sjednici. A u raspravi molim sve koji se namjeravaju javiti za riječ da našim djelatnicima predaju e, karticu na kojoj će biti zatražena riječ sa vašim imenom i nazivom vašeg parlamenta. E, vidjet ćemo nakon uvodnog govora ako nećemo imati dovoljno vremena, morat ćemo u jednom trenutku zatvoriti popis govornika koji su zatražili riječ. Pa sada dopustite da vam predstavim naše govornike. Prvo, gospođa Alija Elija koja je zamjenica direktora e, UN e, imenu regionalnog ureda un za žene, za središnju e, Europu, istočnu Europu i Aziju i gospodina Augusta Lopeza Klarosa, direktora Global Indicators grupa iz Washingtona. Zahvaljujem dakle na tome što ste danas s nama. Dakle, prije svega riječ dajem gospođi Elija Sir. Izvolite. Hvala. Hvala vam na ovoj radionici, hvala našim <clears throat> izvjestitelju, zastupnicima u parlamentu i cijenjenim kolegama. Ranije sam već govorila o ciljevima održivog razvoja, no prije nego što dublje uđem u tu temu, reći ću prije ciljeva održivog razvoja. Imali smo e, jedan set od osam ciljeva koje smo zvali ciljevi milenijskog razvoja, milenijski ciljevi razvoja. E, to je zapravo bio je plan da to postignemo, te ciljeve, do 2015. godine. Međutim, ti milenijski razvojni ciljevi e, nisu isti kao i današnji ciljevi održivog razvoja. Znači, nova agenda od nas traži nešto malo drugačije. Dok su se milenijski ciljevi razvoja odnosili samo na zemlje u razvoju, ciljevi održivog razvoja zapravo obuhvaćaju jednu univerzalnu agendu povezujući na taj način sve zemlje svijeta. Iako kao, jes, kao i milenijski ciljevi i održivi ciljevi imaju i dalje cilj e, ravnopravnost spolova, nova agenda zapravo obuhvaća mnogo snažniju opredjeljenost prema postizanju upravo te rodne ravnopravnosti, ravnopravnosti spolova. I to se treba postići ne samo kroz e, cilj održivog razvoja 5, već svi ciljevi održivog razvoja trebaju biti provedeni uz fokus na ravnopravnosti spolova. Znači do 2030. svi planovi naglašuju da je e, ravnopravnost spolova upravo u središtu svih ciljeva održivog razvoja. Ove godine tema za Međunarodni dan žena su žene u e, svijetu rada koji e, se mijenja. Kao što sam spomenula, E, komisija o statusu žena održat će konferenciju u Njorku sljedeći tjedan između 13. i 24. ožujka. Ako se pozabavimo izvješće koje je objavio visoki panel e, glavnog tajnika UN-a o osnaživanju žena koji je išao pod naslovom Nemojmo ostaviti nikoga e, u pozadini, tu su identificirani neki čimbenici osnaživanja žena Dosta toga e, je ovdje o čemu bismo mogli razgovarati u svjetlu svih ovih pokretača, ovih čimbenika koje smo identificirali. No, e, to možda i nije u opsegu ove današnje radionice, pa ću ja naglasiti samo neke od ključnih e, područja rada koje smo poduzimali kako bismo ostvarili cilj pet i veze sa ciljem jedan, a to je stati na kraj siromaštvu sa ciljem osam, znači promicanje održivog i razvoja, produktivnog zapošljavanja i pristojnog rada za sve i ciljem 10 koji je smanjenje nejednakosti između žena u različitim zemljama. Pa, osvrnut ću se na dva pokretača. Jedan je osiguranje zakonite zaštite i e, ukidanje diskriminacijskih zakona i propisa, a drugo je redistribucija e, i priznanje neplaćenog rada na skrbi e, u smislu, govorim u smislu eliminiranja diskriminacije protiv svih žena i djevojaka na svijetu e, točka 5.1.1 govori o e, praćenju e, ciljeva nediskriminacije temelju roda, odnosno spola. Dakle, to će biti bitno i za praćenje, a i za ubrzanje napretka E, mi radimo na metodološkom razvoju ovog indikatora zajedno sa pravnim timom Svjetske banke i sa socijalnim institucijama i timom za e, rodni indeks OECD-a. E, u lipnju prošle godine proveli smo radionicu na temelju sadržaja tih indikatora, uključujući konceptualne osnove i područja prava koje trebamo razmotriti, izvore podataka i oblike povezivanja podataka. E, Prikupljenje podataka je trenutačno u toku, koriste se ankete i zemlje iz različitih regija svijeta pozvane su na sudjelovanje u pilot prikupljanju podataka. Kao što je ranije danas već spomenuto i kao dio globalnih nastojanja da se ostvari agenda do 2030. održivog e, razvoja, Pokrenuli smo plan e, rada za ostvarenje ovakve ravnopravnosti do 2030. Kako bismo promicali globalno multipartnerstva, vlade, parlamenti i civilno društvo, kako bi ukinuli diskriminacijske zakone i proveli zakonodavne reforme koje su utemeljeni u ravnopravnosti spolova i međunarodnim ljudskim pravima. Ono što vam želim ispričati je o još jednom inovativnom programu programu koji smo počeli provoditi na Zapadnom Balkanu koji se zove Gender Equality Facility. Cilj tog programa je osiguranje da se pitanje spolova uvrsti u cijeli proces pristupanja Europskoj uniji i da se europska pravna stečevina transponira kako bi se omogućila bolji socioekonomski razvoj za e, žene i djevojke, a i za muškarce i dječake. U brojnim zemljama postoje zakoni i institucije koje se bore protiv diskriminacije diskriminacije protiv žena, e, diskriminacije žena i bitno je da dok zemlje jugoistočne Europe pregovaraju o svom pristupanju u Europskoj uniji, da se e, reformiraju njihovi zakoni i politike javnih tijela kako bi se promicala e, ravnopravnost spolova. I to je upravo ono što promičemo kroz taj Gender Equality Facility. Donošenje zakona, međutim, nije dovoljno. Ti zakoni moraju biti provedeni. Gospođa Gasta Klaros, kojim, odnosno gospodin Klaros, kojim dijelim današnji panel um, će eh, reći možda detaljnije nešto o tim pitanjima i to ću prepustiti njemu. No, mi se nadamo da će te inicijative ubrzati naš napredak na ovom području i da ćemo do 2030. ostvariti naše ciljeve, a to je da nema više niti jedne zemlje koja će poticati u svom zakonodavstvu diskriminaciju žena. Kako bismo e, se više angažirali u ekonomskoj i socijalnoj sferi života, bitno je riješiti institucionalne barijere, osobito otvoriti proračune i fiskalne politike kako bi funkcionirale i kako bi pokrivale potrebe svih skupina stanovništva, muškaraca, žena, djevojčica, dječaka. E, procjenjuje se temeljeno na onome o čemu je bilo riječi ranije, da je trošak e, za globalno gospodarstvo, trošak diskriminirajućih institucija nasilja protiv žena je više od 11 trilijuna eura godišnje. E, žene, e, e, milijuni žena rade na ovim pitanjima, na e, izradi proračuna koji odgovara potrebama spolova i poduzimaju se brojne inicijative sa zemljama Europske unije. Taj rad polučio je važne rezultate, primjerice kao rezultat pet godina programa UN-a u e, ovakve inicijative u Albaniji. 61 milijun eura je osiguran u nacionalnim financijama za ovakve programe. 2017. se očekuje da će se to povećati čak na 85 milijuna eura. E, naš regionalni ured za Europu i Središnju Aziju u kojem ja trenutno radim vjeruje da transformiranje financiranja je ključ ostvarivanja održivih ciljeva razvoja Važno je progovoriti e, o, onome što brine globalne vođe, a i ostati utemeljenu u načelu sudjelovanja, nediskriminacije i ravnopravnosti. Naš pristup naglašava da rodno pitanje nije samo pitanje muškaraca, žena, dječaka i e, muškaraca, već e, baš kao što na temelju dobi može postojati diskriminacija između različitih e, slojeva stanovništva, može to činiti i socioekonomski status, e, etnička pripadnost, pripadnost određenom spolu i tako dalje. E, o čemu se ovdje radi? Radi se o tome da ne želimo nikoga ostaviti u pozadini. Mi želimo i naglasiti i pitanje redistribucije posla o skrbi o drugima, neplaćenog posla skrbi o drugima. To je također dio osnaživanja žena. Kao budući da cilje održivog razvoja pet koji govori o ravnopravnosti i gospodarskom osnaživanju postavlja devet ciljeva vrijednosti neplaćene skrbi i rada u domaćinstvu, o infrastrukturi i e, politikama socijalne zaštite i promicanje zajedničkih odgovornosti u kućanstvu i unutar obitelji. Žene provode barem dva, odnosno odrađuju dva i pol puta više posla skrbi i kućnog posla nego muškarci. I to opterećenje je i prepreka e, tome da sudjeluju na jednakim osnovama u tržištu rada kao muškarci. Žene rade jako dugo, imaju e, dugo radno vrijeme i 57% e, radnog vremena odrađuju upravo žene u Albaniji, 52% u Turskoj i problematika ženskog rada već e, se i usredotočila i na ovo što nazivamo neplaćeni rad u domaćinstvu i rad e, na skrbi sve više postoji razumijevanje da taj e, teret neplaćenog rada skrbi o drugima je prepreka e, ekonomskom osnaživanju žena. Nova istraživanja pokazuju da ulaganje u infrastrukturu socijalne skrbi koja će se usredotočiti na javno pružanje usluga socijalne skrbi za djecu, za bolesne osobe s invaliditetom, e, da će to dovesti do velikih socijalnih koristi i Hm čak i u okruženju e, fiskalnih mjera štednje. To će promicati e, inkluzivni rast, smanjit će nejednakost spolova i pojačati ljudski razvoj. E, proširenje socijalne skrbi je upravo danas strategija za koju se nadamo da će ju sve više zemalja usvojiti kako bi ostvarili neke od ciljeva održivog razvoja koji su pred nama. Širenje socijalne skrbi vezano je uz makroekonomske socijalne politike koje je vezano uz ekonomsko osnaživanje žena i inkluzivni rast zemalja. un panel o osnaživanju žena bit će objavljen u drugom izvješću tijekom e, sljedeće sesije o statusu žena. E, među brojnim konsultacijama koje su provedene za prvo i za drugo izvješće, uključujući tehničke savjetovanja ovdje u Briselu, postignut je široki sporazum da makroekonomske politike nisu rodno neutralne i da trebamo usvojiti e, rodno responsivne politike politike i u okviru naših makroekonomskih politika. Mi se nadamo da ćemo pridonijeti tim naporima kroz provođenje sveobuhvatnih istraživanja u, okviru konferencije Ujedinjenih naroda e, Možda to zvuči tehnokratski, no financiranje koje odgovara potrebama spolova pravi je katalizator ekonomskog osnaživanja žena. Uvođenjem takvih mjera politike vlade mogu napraviti veliki korak prema naprijed, prema postizanju rodne ravnopravnosti, a zastupnici u parlamentu imaju važnu ulogu u ostvarivanju toga. Prema studiji koju je upravo objavila Europski institut za rodnu ravnopravnost u Europskoj uniji, samo Europskoj uniji poboljšanje rodne ravnopravnosti dovelo bi do 10,5 milijuna dodatnih radnih mjesta do 2050. 70% tih radnih mjesta obavljale bi žene. E, stopa zaposlenosti u Europskoj uniji time bi se popela na skoro 80%, a BDP po stanovniku također bi bio pod pozitivnim utjecajem toga i povećao bi se za gotovo 10% do 2050. Ako želimo tražiti konkretna rješenja i kako postići ekonomsko osnaživanje žena, mi imamo sve što nam je potrebno. Imamo još samo 13 godina za uklanjanje rodne neravnopravnosti ako želimo ispuniti ciljeve agende održivog razvoja do 2030. Dakle, bitno je da nastavimo sa ovim vrlo važnim poslom. Hvala vam. Thank you very Hvala gospođo Alija Eliasir. A sada dajem riječ gospodinu Lopezu Klarosu. Imate riječ. Thank very much, Hvala, dame i gospodo. Zadovoljstvo je biti s vama i razgovarati o vrlo važnoj temi. Svjetska banka već čitav niz godina ima zanimljive projekte na ovom području mi se, mi razmatramo zakone u 173 zemlje i pokušavamo vidjeti na koje načine se zakoni koriste u diskriminaciji žena. E, razmatramo ustav, e, građanski zakonik e, i neke druge zakone i zakonske instrumente. Čitamo zakon s ciljem identificiranja kako se zakoni koriste u diskriminaciji žena kako bismo ograničili mogućnosti koje postoje u širem gospodarstvu, kako bismo e, e, kako bismo e, osigurali da se ne dogodi da žene ne mogu dati svoj doprinos prosperitetu i ekonomskom rastu. Dakle, već i prije nego što smo pokrenuli ovaj projekt, već smo znali da u nekim zemljama zakon e, daje kontrolu nad određenim kućanskom obiteljskom imovinom muškacu, mužu, e, što onemogućuje ženama da koriste tu imovinu kao kolateral, kao osiguranje za zajmove. to već znamo i ti zakoni se koriste za nametanje e, restrikcija ženama u smislu odlučivanja mobilnosti. Mi znamo da postoje dosta velike restrikcije u odnosu na radno vrijeme u odnosu na industrije u kojima žene mogu raditi i to dovodi do velikog jaza u plaćama između muškaraca i žena. Ono što smo prije nekoliko godina učinili je počeli smo postavljati pitanja na koje smo željeli e, pronaći e, odgovore upravo u zakonu tih 173 zemalja Može li žena dobiti e, radno mjesto kao i muškarac? Može li registrirati i poduzeće kao i muškarac? Može li dobiti nacionalnu osobnu iskaznicu? Može li putovati na isti način s istim slobodama kao muškarac? Da li ima jednaka prava vlasništva? da li zakon nameće određene restrikcije u odnosu na vrstu posla koji može obavljati ili vrstu industrije u kojoj može raditi, odnosno sektora u kojoj može raditi, da li postoje ograničenja u odnosu na seksualno zlostavljanje i nasilje u obitelji, da li se postoje ustavne kategorije kojima se štiti, štite žene na temelju spolne pripadnosti i tako dalje. Dakle, to su sve neke, neki od zanimljivih zaključaka koje proizlaze iz izvješća izvješća 2016. Prvi nalaz do kojeg smo došli jest da samo od tih 173 zemalja, samo 18 zemalja, u 18 zemalja zakon ne nameće nikakve restrikcije Znači, zakon je praktički u tih 18 zemalja slijep u odnosu na to da li se radi o muškarca i žena, ženama. Znači, drugim riječima, u 90% zemalja smo otkrili neke, možda 10, a u nekima do 25 različitih restrikcija koje za zakon nameće. Zanimljivo je, ovih 18 zemalja koji nemaju restrikcije imamo miješanu sliku. Tu su naravno i zemlje kao što su Nizozemska, Novi Zeland i Španjolska, gdje je zakon doista slijep na pitanja e, spola i tretira muškarci i žene na jednaki način, no imamo i zemlje kao što su primjerice Peru, Armenija, Južna Afrika i Dominikanska republika, koji nas dovodi do zaključka da dohodak po stanovniku nije zapravo dobar prediktor toga imali li zemlja e, zakonodavstvo koje prema zemljama postupa pošteno moramo čekati sto godina da žene, da sve, da sve zemlje budu, e, budu bogate pa da se onda ukine e, diskriminacija već e, je moguće da i zemlje u nekim ranijim fazama razvoja imaju zakonodavstvo koje će biti pošteno prema ženama. Budući da možemo izračunati taj broj, broj restrikcija koje zakon nameće ženama i 30 je zemalja u svijetu gdje, e, rekao sam, ima 10 ili više takvih e, restrikcija, uglavnom to to Saharska Afrika i e, srednjo, Bliski istok i različite afričke regije. Dakle, ono što smo zaključili iz ovog istraživanja je zanimljivo. Što je veći broj restrikcija u zemlji koje smo utvrdili u zakonima, to je niže sudjelovanje žena u radnoj snagi u odnosu na muškarce. I to je nešto što ljudi možemo razumjeti. E, jer takve restrikcije očito obeshrabruju žene od sudjelovanja na tržištu rada. Što je veći broj restrikcija, to je manji broj žena koje posjeduju vlastita poduzeća, to je veći jaz u plaćama i tako dalje. I to je ono što je zanimljivo. E, što je veći broj restrikcija, e, manje je upisivanje e, žena, odnosno djevojaka u srednje škole. Restrikcije koje se odnose na majke zapravo obeshrabruju djevojke i mnogo mnoge djevojke napuštaju srednje školovanje jer se pitaju u čemu je svrha. Ako moja majka ne radi, a obrazovana je, koje su šanse da ću ja raditi ako se uopće obrazujem. Znači, bitno je, velika je značaj eliminacije ovih restrikcija. E, podijelit ću s vama još neke uvide iz ovog istraživanja zemlje. U brojnim dijelovima svijeta nameću neobično velik broj restrikcija u odnosu na pojedine vrste zanimanja, ja sam prošlog travnja bio u Moskvi, znači malo više od godinu dana e, i imao sam e, sastanak sa ministrom koji je zadužen za gospodarske politike i pred kraj sastanka mi se obratio pitao me gospodin Lopez Klaros što još možemo učiniti u Rusiji kako bismo stvorili bolje okruženje za poslovnu zajednicu, kako bismo poboljšali e, produktivnost. I meni je polo na pamet da bi mu mogao reći gospodine potpredsjedniče vlade, a što, kako bi bilo da eliminirate onih četiri 400 i nešto radnih mjesta u kojima postoji zabrana da ih obnašaju žene ja sam rekao 456 radnih mjesta, što je zapravo indiciralo da ja točno znam o čemu govorim i da imam popis tih radnih mjesta. E, no, očito je da takve restrikcije ugrožavaju konkurentnost, produktivnost, da obeshrabljuju žene od pristupa tržištu rada, ostavljaju veliki jaz u plaćama i dovode do različitih vrlo destruktivnih implikacija po ekonomski prosperitet vi znate da pre nekoliko godina u ovom projektu smo počeli sastavljati podatke o nasilju protiv e, žena, o seksualnom zlostavljanju i uvidi koji su došli iz analize tih podataka su doista snažni i želim neke neke od tih uvida podijeliti s vama. Ako podijelite zemlje, na one zemlje gdje postoji zakonodavstvo koje štiti žene od nasilja obitelji i zemlje u kojima ne postoji takvo zakonodavstvo, opet to su recimo Rusija, Iran, Egipat i mnoge druge zemlje, e, ispada da prosječna e, očekivana trajanje života žena je više u onim e, zemljama u kojima ih zakonodavstvo štiti od takvog nasilja. I to je vrlo zanimljiv uvid. Provedba ovakvog zakonodavstva je relativno novi fenomen. Ako se vratimo na 1990. znači prije 25-26 godina, postojala je samo šačica zemalja u kojima takvo zakonodavstvo postojalo. Od tada je broj takvih zemalja značajno porastao i sada 127 zemalja imaju takvo zakonodavstvo. Mi u banci, odnosno neki naši kolege proveli su studiju koja se bavi pitanjem e, preuranjene smrtnosti zadnjih 50-60 godina i koliko ona povezana sa nedostatkom pravne zaštite žena od nasilja u obitelji. I brojke koje su se tu pokazale su uznemirujuće milijuni žena preuranjeno su umrle zbog, upravo zbog nedostatka ovakve pravne zaštite. Danas postoji vrlo aktivna rasprava, intenzivna rasprava oko cijelog ovog pitanja nejednakosti, e, neravnopravnosti i percepcija je da je e, neravnopravnost izvan kontrole. Svi ovi indikatori koje mi pratimo u Europskoj banci, nejednakost među zemljama, e, u usporedbi s pojedinim zemljama, što god da mjerimo, trendovi pokazuju suprotno nego što bismo mi htjeli da pokazuju. Oni pokazuju na koncentraciju bogatstva u jednom sve užem i užem krugu. Ono što je zanimljivo jest e, da e, se kaže da one zemlje koje uvodi poticaje, koje olakšavaju ženama rad, primjerice e, očinski dopust ili penalizacija zemalja koje, daju otkaze ženama kada zatrudne i tako dalje, sve to olakšava posao E, u, u tim e, zemljama je stupanj nejednakosti niži. E, mi smo vrlo sigurni u političke preskripcije, znači kada se radi o pitanju što činiti po pitanju nejednakosti. To je jedna stvar koju možemo činiti. Jedna stvar je možemo olakšati ženama da rade, možemo eliminirati neke od tih restrikcija i to će imati vrlo snažnog učinka na sposobnost žena da postanu dio radne snage sa svim pozitivnim implikacijama koje to ima, a koje su brojne i ja ih nemam sad vremena sve objašnjavati. Postoji još toga što bi mogao reći, no zaključit ću sa dvije napomene. Postojanje ovih podataka već je dovelo do brojnih promjena i reformi u svijetu zadnje dvije godine. Izbrojali smo 95 reformi koje su provedene u 64 zemlje. Pod reformama mislim na eliminacije restrikcija koje su, postoje u zakonu koje smo utvrdili u izvješću i to je ono što nas ohrabruje. Sve više zemalja nam se obraća nama u Svjetskoj banci i kaže pomozite nam izmijeniti to zakonodavstvo, izmijeniti E, građanski zakonik, pa čak i ustav u nekim slučajevima kako bi se osigurala veća zaštita i eliminirale određene diskriminacije. I to je ono što ohrabruje i to je kako doprinosimo promjeni i malo po malo pridonijet ćemo stvaranju jednog ujednačenijeg okvira za muškarce i žene. Drugo pitanje je vezano uz sve veće shvaćanje da ravnopravnost spolova nije e, nije nešto što će, zbog čega će muškarci biti na gubitku. E, došli smo do trenutka u evoluciji um, ljudskog roda gdje e, činjenica da, da li ste rođeni kao muškarac, odnosno kao dječak ili kao djevojčica više ne određuje vaše prilike i razinu prosperiteta koju možete ostvariti. E, zaključit ću tako što ću s vama podijeliti nešto što smatram da je vrlo zanimljiv citat. E, mi često razmišljamo o ravnopravnosti spolova iz perspektive ljudskih prava, što je naravno dobro, no u Svjetskoj banci često naglašujemo da je e, ravnopravnost spolova ima i ekonomsku perspektivu. Neravnopravnost spolova zapravo dovodi do lošeg gospodarstva i no s druge strane ravnopravnost spolova spolova ima moralnu i etičku dimenziju. Zaključit ću sa tim jednim malim citatom koji mislim da vrlo elokventno naglašava taj važni, e, to važno načelo, a to je nešto što je rekao e, šef e, visok, odnosno čelnik visokih zajednice u Parizu prije više od 20 godina. Dok god se žene sprečava da ostvare svoje najveće mogućnosti, toliko e, će i muškarci, toliko i muškarci neće moći ostvariti veličinu koju bi mogli imati. Um, Hvala lijepa našim gostima, a sada dajem riječ sudionicima. Do smo zaprimili sedam zahtjeva za riječ. Moram sada zatvoriti popis govornika i molim sve govornike da nastoje ograničiti svoja izlaganja na dvije minute. Prvi govornik, gospođa Stampuli iz Grčkog parlamenta. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Zakonodavstvo je 2012. godine u našoj zemlji oključilo, obuhvatilo direktive na razini Europske unije za e, suzbijanje diskriminacije, kao i direktive e, čija je glavna svrha zaštita ljudi protiv e, spolnog uznemiravanja. Nakon krize provedba tih zakona postala je težom zbog vrlo visoke razine nezaposlenosti. A isto tako e, sada postoji određena e, prijetnja e, za zakonodavni okvir zbog zahtjeva zajmodavaca Grčkoj. Nažalost, kriza je dovela do povećanja nejednakosti. 2012. godine veliki broj žena bio je zaposlen dok e, primjerice 2015. vidimo da je broj žena, zaposlenih žena u odnosu na muškarce znatno manji. E, kriza je dovela zaista do povećanja diskriminacije na osnovi spola. Zbog toga ministarstvo nastoji, resorno ministarstvo nastoji pokrenuti programe solidarnosti E, također i Ministarstvo ruralnog razvoja sudjeluje u tim programima kako bi se oni provodili na obiteljskim gospodarstvima i kako bi se među ostalim omogućilo da se ne samo osvijeste o potrebama e, ekonomske neovisnosti, već isto tako kako bi se omogućilo da proizvodi nađu svoj put do tržišta. došlo je također i u posljednje vrijeme do malog porasta žena poduzetnica. Međutim, to je više manje iz apsolutno nasušne potrebe da osiguraju još jedan izvor prihoda za obitelj. E, svi ovi problemi naravno dovode i do razlike u mirovinama, a to je također pitanje kojim se nastojimo baviti. Također, tu je i pitanje e, skrbi koju žene pružaju drugim članovima obitelji. To je još uvijek područje u kojem su žene dominantne. Gospođa Kuneva je spomenula neke od tih pitanja tijekom svojeg izlaganja danas podne. E, još samo nekoliko riječi vezano uz migrante. Oni su također pogođeni ovim problemima i to su još uvijek pitanja na kojima moramo raditi kako bismo poboljšali trenutačnu situaciju. Hvala. Hvala. Gospođa Dubravka Filipovski, izvolite. Važno da se ekonomsko osnaživanje žena prepozna. Hvala lijepa. Vrlo je važno da se ekonomsko osnaživanje žena prepozna kao resurs za razvoj u zemljama. Ja bih s vama željela podijeliti primjere dobre prakse iz svoje zemlje, Srbije. Kao prvo, vlada Republike Srbije je prošlu godinu proglasila godinom ženskog poduzetništva i umjesto 250 tisuća eura iz proračuna izborila milijun eura za zaštitu ženskog poduzetništva. Ono na što sam posebno ponosna jest uvođenje e, rodno odgovornog kreiranja proračuna u zakon o proračuni koji datira iz 2016. godine. Glavni cilj je da se e, trenutačna proračunska sredstva bolje alociraju e, za muškarce i za žene. Mi sada imamo razdoblje e, implementacije proračunskih odredbi koje obuhvaća razdoblje do 2000 i od 2011. godine e, do 2020. godine. Međutim, na poticaj e, skupina za borbu za ženska prava uveden je taj element rodno ravnopravnog raspoređivanja sredstava iz proračuna. Uveli smo također i pokazatelj rodne ravnopravnosti. Mi smo prva zemlja na Balkanu koja je uvela taj pokazatelj, što znači da zapravo imamo e, dobar način mjerenja e, situacije s rodnom ravnopravnošću. Naravno da dalje imamo probleme s kojima se suočavaju žene u drugim dijelovima e, svijeta. To je prvenstveno održivost privatnih poduzeća, činjenica da je vrlo mali broj žena ujedno i na čelu poduzeća ili su vlasnice poduzeća. To su problemi na kojima u razdoblju koje pred nama moramo više raditi. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Ristidu, izvolite. Na Cipru e, plan Akcijski plan rodne ravnopravnosti govori također e, o osnaživanju, ekonomskom osnaživanju žena kao jednom od elemenata na kojima treba raditi. Vrlo je važno da se smanji razlika u plaćama. Brojčano gledano mi smo u posljednje vrijeme uspjeli poboljšati situaciju i veći broj žena se zapošljava, također smo e, krenuli s mjerama koje e, omogućuju ženama da lakše uspostavljaju ravnotežu između privatnog i profesionalnog života. E, Temeljem dokumenta koji je 2010. godine objavila e, Europska komisija, e, odlučili smo se na poboljšanje inspekcijskog mehanizma koji omogućuje da se e, pojačaju i da se poveća kvaliteta provjera koje se obavljaju na terenu kako bismo osigurali da se diskriminaciji u konačnici stane na kraj. Što se tiče programa ženskog poduzetništva, oni jesu zaživjeli e, na Cipru. Nastojimo olakšati ženama pristup tržištu rada i nastojimo također e, razmotriti fleksibilne oblike rada za njih te e, dokvalifikaciju kako bismo bili sigurni da se protiv žena ne vrši diskriminacija na radnom mjestu. Ostvarujemo napredak, međutim žene na Cipru još uvijek se suočavaju sa čitavim nizom problema e, koji na neki način sprečavaju njihova nastojanja da postanu sastavnim dijelom tržišta rada. Također, to je nešto što ih još uvijek sprečava da u potpunosti ostvare ravnotežu između privatnog i profesionalnog života. To nije lako. Mi, međutim, nastojimo graditi društvo koje nema nikakve diskriminacije i nastojimo zapravo to činiti putem e, politika na dugi rok. Parlament će naravno tu igrati ključnu ulogu i nadam se da će ekonomski status žena biti znatno poboljšan. Hvala.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 Hvala lijepa. Imam pitanje za gospođu Alijasir. Radi se o jednom aspektu održivih razvojnih ciljeva koji je ključan za ravnopravnost žena i zdravlje, posebice e, zdravlje majki. A to je pristup e, službama e, koje se tiču planiranja obitelji i spolnih reproduktivnih prava. Nedavno su Sjedinjene američke države donijele odluku kojom se zapravo uskraćuju sredstva svim međunarodnim organizacijama koje se bave e, zagovaranjem prava na pobačaj i obiteljskog e, planiranja. Činjenica jest međutim da nedostatak e, takvih službi e, dovodi do većeg broja e, porasta porastave neželjenih trudnoća kao i većeg broja ilegalnih pobačaja, a isto tako veće stope smrtnosti trudnica. Meni se čini da se u ovom slučaju radi općenito o udaru na ljudska prava, a zapravo mene zanima što vi mislite kakav će učinak stupanje na snagu ove odluke imati na ostvarivanje održivih razvojnih ciljeva, na njihovo ostvarivanje ostvarivanje u zadanome roku i općenito što mislite hoće li to imati učinka i kakvog na ekonomski razvoj žena? Hvala. Hvala. Gospođa Juslova, izvolite. Uh, from Ukraine. Sorry for my e, Iz Ukrajine, izvolite. Hvala vam. Još uvijek u Ukrajini nismo postigli stvarnu jednakost. Još uvijek postoji jaz između muškaraca i žena u svim gospodarskim granama u Ukrajini. To vrijedi za razliku u plaćama, pristup rukovodećim pozicijama, a upravo razlika u plaćama jedna, jedan je od najupečatljivijih fenomena. Naime, trenutačno je ta razlika u Ukrajini 30%. Jedan od razloga za ovakvu neravnotežu jest rast profesionalne segregacije. Još uvijek postoji čitav niz profesija koje se smatra isključivo ženskima ili isključivo muškima. Žene obično prve dobiju otkaz i vrlo im je teško ponovno se zaposliti. Oko 30% oglasa za radna mjesta i dalje jasno kaže da potencijalni kandidati moraju biti muškarci ili moraju ispoštovati određene dobne uvjete. Isto tako, vrlo često se od kandidata traži da kažu kakvoga su zdravlja, a ako se pojavi kandidatkinja, vrlo često joj se postavlja pitanje planira li imati djecu. Željela bih također spomenuti još jedan aspekt o kojem se danas već govorilo. Zakon u Ukrajini također ženama brani da se zapošljavaju u određenim profesijama. Postoji više od 450 takvih radnih mjesta, odnosno profesija, i činjenica je da to svakako nije nešto što pomaže zaštiti žena od diskriminacije. Kada se radi o noćnim smjenama ili o radu tijekom državnih praznika i slično, žene zapravo e, u jednom dijelu profesija nemaju pravo na te oblike rada, a to je nešto što također ograničava pristup e, tržištu rada. To se naziva takozvanim zaštitnim pravilima, ali mislim da bi ih trebalo ukinuti zato što su, iako se zovu zaštitnima, te odredbe zapravo diskriminacijske. Također, želimo da kada dođe vrijeme za ostvarivanje mirovinskih prava, njihov neplaćeni rad bude uračunat u iznos koji bi trebalo dobivati u obliku mirovine. Naravno, ovi svi uvjeti ne pogoduju pojavljivanju žena poduzetnica. E, ove godine radit ćemo stoga intenzivno na sljedećim temama, jer želimo spriječiti sadašnju situaciju. Ugrađivanje politika e, rodne ravnopravnosti u sve industrijske i sektorske razvojne strategije. Također, radit ćemo na poboljšanju situacije ranjivih društvenih skupina. Radi se primjerice o prognanicima, E, pripadnicima romske manjine, e, starijim ženama, svima onima koje mnogo snažnije pojačava i trenutačna ekonomska kriza i e, oružani sukobi. Radi se zapravo o skupinama koje su vrlo često žrtve višestruke diskriminacije. Također želim spomenuti da ciljevi održivog razvoja predstavljaju jedan od ključnih čimbenika za rješavanje ovih problema. E, hvala vam lijepa. Moramo se polako e, prebaciti na sljedeću temu, pa vas molim da stoga budete kratki. Gospođa Bikis Kosova je sljedeći govornik. Hvala vam lijepa. Republika Kosovo je mlada zemlja i pred njom je nekoliko izazova vezano uz poboljšanje položaja žena. I upravo zato je za nas vrlo značajno da danas govorimo o osnaživanju žena. E, pogledajmo neke brojke. 11% žena e, smatra se vlasnicima kompanija. Kada pogledamo u kojim su sektorima najzaposlenije, to su uglavnom sektori, uslužni sektori, dok u velikim poduzećima, u proizvodnji i drugim gospodarskim granama uglavnom rade muškarci. Poduzetništvo i dalje kao takvo ostaje većinom izvan dosega žena, izgleda kao da one nemaju potpuni pristup tim opcijama. Radi se o resursu koji se ne koristi u potpunosti. Europska unija od nas konstantno traži da povećamo sudjelovanje žena, čak i putem donacija i drugih programa. Sudjelovanje žena, međutim, usprko svim tim mjerama i zahtjevima i dalje je prilično e, malo. Samo 8% žena primjerice u prosjeku e, nasljeđuje imovinu. Obiteljska imovina je i dalje mahom u rukama muških članova obitelji. Mi smo donijeli zakon o ravnopravnosti spolova koji je također pratio i jedan administrativni naputak već 2014. godine e, je taj zakon urodio prvim plodovima gdje je veliki postotak e, žena dobio priliku registrirati se e, kao jedan od suvlasnika određenih oblika imovine. Ulaganje u žene E, zaista se isplati, vidimo to već na ovim malim koracima i to je nešto što može dovesti do održivog razvoja u društvu. Hvala. E, sljedeća je zastupnica iz Turske. Hvala gospodine predsjedatelju. E, javila sam se za riječ zato što želim istaknuti neke stvari. Osnaživanje žena za to je najvažnije obrazovanje žena. Tako to mi vidimo u Turskoj i tako je to predstavljeno u našim politikama. Trenutačno imamo obvezno 12-godišnje obrazovanje za svakog turskog građanina. U 81. turskoj provinciji imamo u svakoj sveučilište. A isto tako Oformili smo obrazovne ustanove, otvorena učilišta gdje također građani mogu pohađati određene programe. Na taj način smo povećali broj žena u obrazovnom sustavu, a to je također dovelo do povećanja zastupljenosti žena na tržištu rada za nekih desetak posto. Žene e, sada također e, imaju plaćene doprinose u razdoblju od pet godina, a da im se to ne odbija od plaće. Djevojke koje dolaze iz e, siromašnih obitelji imaju pomoć koju im daje država kako bi se mogle besplatno školovati. Također, E, nastojimo djelovati u obiteljima, nastojimo posebice pomoći s državne razine različitim potporama i subvencijama obiteljima, posebice starijim članovima obitelji. Veliki broj žena naravno e, obavlja neplaćane poslove u svojoj obitelji, u kućanstvu. To je sada predmetom različitih instrumenata. Primjerice, u protekle dvije godine žene koje pomažu primjerice održavati čistoću u obitelji ili se bave drugim kućanskim poslovima zaštićene su zakonom. Također smo e, donijeli zakone koji potiču žensko poduzetništvo. To je nešto što nam omogućuje da pomažemo ženama da dobiju e, kredite od banaka u većem broju što prije nije bio slučaj. Još jedna stvar, jednaka plaća za jednaki rad. To je e, načelo koje je ugrađeno u turski zakon. Takozvana pozitivna diskriminacija još jedan je od mehanizama koji koristimo. Fleksibilno radno vrijeme je također područje na kojem smo ostvarili značajan napredak. Poduzeli smo e, zapravo e, određene pravne korake i donesen je zakon u parlamentu. Međutim, da bi taj zakon uistinu zaživio, moramo također raditi na promjeni mentalnog sklopa. Hvala. Posljednji govornik, gospođa Junis iz Tunisa. Ja sam Lila Junis iz Tunijskog parlamenta. Jako mi je drago što sam ovdje s vama. Drago mi je što mogu govoriti o problemu koji se tiče svih žena. Moj Tunis je zapravo jedna mala zemlja na sjeveru Afrike. To je zemlja koju se uvijek prepoznavalo po snazi tuniških žena. Uvijek smo imali žene koje su naporno radile i mnogo su dale Tunisu. Više od 50 godina radili smo na zakonodavnom okviru, na zakonima koji potiču žene. Međutim, usprkos tome, Usprkos tome ne mogu u ovom trenutku reći da žene u Tunisu uživaju svoja prava i da je provedba zakona nešto što se uistinu čini na terenu. Dakle, za mene kao za zastupnicu u parlamentu uistinu postoji vrlo jasan raskorak između zakona i provedbe tih zakona. I upravo tu se postavlja pitanje koje ja vama želim postaviti, a to je na koji način eh, potaknuti da se zakoni koji su doneseni provode na terenu kako bi žene imale pravo na svoja prava, dakle na autonomiju, e, neovisnost u ekonomskom smislu, u obrazovnom smislu, kako bi imale pravo živjeti u društvu koje je uistinu emancipirano. Evo daću vam jedan tipičan primjer iz svoje zemlje. Naša poljoprivreda zapravo počiva na plećima žena. Žene su te koje rade, žene su te koje obrađuju zemlju. Mi smo prije više od godinu dana donijeli zakon u parlamentu koji zapravo e, treba jamčiti e, ravnopravnost, jednakost plaća između muškaraca i žena i socijalnu zaštitu i za muškarce i za žene. Zato što smo imali prilike vidjeti da žene vrlo često dobivaju do 50% manju plaću u poljoprivrednom sektoru iako imaju iste kompetencije kao i muškarci. I evo, prošlo je više od godinu dana, a taj se zakon još uvijek ne primjenjuje na terenu. Dakle, u stvarnosti na terenu trebamo provesti zakone. Kako nametnuti provedbu zakona? Ne znam može li se to učiniti, ako da, kako? Jer ti su zakoni ono što će zapravo dovesti do promjene mentaliteta. I evo, time dolazi nam zaključka. Zakonima e, možemo djelovati, ali mora ih pratiti promjena mentalnog sklopa. I tu leži stvarni problem. Zakone imamo, politika je tu. U parlamentu imamo 35% žena. Kada govorimo o obrazovanju i o sveučilišnim diplomama, više od 65% diplomanata su žene, ali na terenu provedba još uvijek nije ono što treba biti. Hvala. Hvala na svim ovim e, intervencijama, iako u njima nije bilo rodne ravnopravnosti, tako je to, a sada... Dajem riječ e, našim panelistima i molim vas doista da budete vrlo kratki. Imamo još samo pet minuta. Evo ja ću vrlo kratko, iako neću moći odgovoriti na sve komentare i sva pitanja, ali samo želim reći da je dobro čuti od svih vas toliko potpore za ideje koje su iznesene danas na radionici i potrebi da treba e, više raditi odgovorno budžetiranje i ne samo zacrtati to na papiru, također ukloniti diskriminatorne zakone i propise, to podupiramo. I mislim također uz to još samo dva dodatna komentara. Ono što e, što je rekla zastupnica iz Grčke, a što se tiče izazova, za održavanje rodne jednakosti u vrlo, u vrlo teškom okruženju postojećih propisa. Znači, ne radi se samo o jednoj zemlji. To je stvar u mnogim zemljama gdje treba promisliti makrofiskalne politike. Ne samo u zemlji koja prima pomoć, nego i što se tiče tijela koja daju tu pomoć. I mislim da se upravo te promjene sada događaju i Međunarodni monetarni fond to sada gleda drugačije jer e, se uviđa da se nejednakosti perpetuiraju u postojećim politikama. A drugo što se tiče e, ovog zanimljivog pitanja o pristupu seksualnom i reproduktivnom zdravlju, e, evo želim reći nešto načelno Mislim da mi je moj kolega nešto spomenuo u tom pogledu. Da, e, ravnopravnost spolova ekonomski ima smisla i statistika koja se onda u Europskoj uniji dolazi upravo u toj perspektivi. E, jer e, ravnopravnost spolova donosi ekonomske dobiti, ali pravi okviri već i postoje. Zemlje članice se o njima dogovorili. To su normativni okviri koje, za koje imamo kolektivnu odgovornost i se pridržava. Tako da čak i ciljevi održivog razvoja su postavili vrlo visoko ovaj prag. A pitanje je je li učinjen korak unatrag. E, da, postoje trendove u tom smjeru. Čujemo od zagovaratelja rodne jednakosti diljem svijeta i u vladama i u cijelom društvu da sada umjesto da se e, pokušava ići na daljnji napredak, da je borba uopće zadržati ono što smo postigli do sada. Nažalost, takva je stvarnost u kojoj živimo i mislim da uvijek moramo biti pažljivi e, kad e, u našem diskursu da da, možemo govoriti o ekonomskoj učinkovitosti i tako dalje, to uvijek jest uvjerljivi argument, ali nikad e, na uštrb održavanja normativnih standarda i prava koje su njima sadržana. Hvala. Gospodin Kleris. Znadete da postoji puno literature o poveznici između ekonomskog razvoja i prosperiteta s jedne strane i restrikcija za žene s druge, a posebice seksualna i e, reproduktivna prava, ovo što neću sada ići detaljno dalje, ali ću vam nekoliko primjera. Naime, znamo, na primjer, da kada e, idemo prema e, smanjenju e, nezaposlenosti žena, bolje zaposlene žene koje sudjeluju u tržištu rada doprinose obitelji financijski imaju više prava na sudjelovanje u odlučivanju u obitelji i cijeli, cijela kultura štednje, investicije, ulaganja u obrazovanje djece i tako dalje su čisto drugačije i time se poboljšava ih ljudski kapital sljedeće generacije. Dakle, kada kažemo da je ravnopravnost spolova ekonomski dobro. To nije neka dogma ili nešto što mi, u što mi vjerujemo. Ne, to doista ima duboke temelje u ekonomskim politikama i u, doista je utemeljeno iskustvima zemalja. I samo evo da kratko kažem nešto o komentaru koje je rekla predstavnica Ukrajine koja je rekla da je u Ukrajini kao i u Rusiji Postoje brojne restrikcije na zanimanje i vrste radnih mjesta koje žene uopće mogu imati. Moje iskustvo e, s rada sa dužnosnicima u tim zemljama je da često postoji paternalistička e, pa, ovako patroniziranje od strane muškaraca koji navodno to nameću kako bi zaštitili žene, ali ja vas pitam na koji način su e, recimo e, vozačice u podzemnoj željeznici u metrou bile zaštićene time što je zabranjeno ženama da to obavljaju to zanimanje. Ne, naravno. To su stara ograničenja koja su davno propisana i još se provode i u dijelu Dakle, to je nešto povezano sa nedostatkom političke osnaživanja žena. Muškarci donose te nonsensične propise i to će se promijeniti kada žene se osnaže politički i njihovo sudjelovanje u parlamentu sa ovih 20% danas dođe bliže nečemu što je 50% u, nadamo se, nedalekoj budućnosti. Hvala. Dakle, ovima smo došli do kraja naše sesije. Ovo samo zaključno da spomenem dvije jednostavne ideje koje su proizašle iz raznih intervencija, od kojih je prva da nema održivog razvoja i socijalne pravde bez rodne ravnopravnosti i da neće biti rodne ravnopravnosti bez ekonomskog osnaživanja žena, jer kao što je puno puta rečeno, ekonomsko osnaživanje žena je ključni pokretač uključivog rasta dakle ključni pokretač održivog razvoja. I druga ideja, dakle zakonodavci mogu igrati ključnu ulogu u e, izmeni, povlačenju ili izmeni zakona diskriminatorne vrste, posebice e, u pretvaranju zakona u stvarnost onih koji mogu poboljšati kvalitetu života i smanjiti jaz između muškaraca i žena u mnogim područjima naših svakodnevnih života. Dakle, evo, stati ćemo ovdje. Evo samo podsjećam da smo pozvani u restoran za zastupnike gdje ćemo imati dodjelu nagrada, evo nagrada za žene inovatorice. Zahvaljujem na sudjelovanju, posebice našim govornicima i izvjestiteljima i vidimo se u restoranu zastupnika. Hvala.